Ladies and gentlemen, please take your seats. We are... E, molim vas da sjedete na svoje mjesta. Krenut ćemo sa sastankom. Good morning. Welcome everybody. In name of Mr. Over... Dobro jutro svima. E, u ime gospona Overtvelda, koji će uskoro doći, želim vas pojaviti na ovo E, javno saslušanje o vlastitim sredstvima Europske unije i harmonizaciji fiskalne politike, neiskorišteni potencijal za sinergiju. Uglavnom u odboru za proračun e, najviše više razgovaramo o rashodovnoj strani proračuna nego o prihodima, ali u okviru širih rasprava e, o pregovorima o višegodišnjem financijskom okviru dobro je razmisliti o široj slici te vidjeti na koji način možemo povećati potencijal vlastitih sredstava Europske unije kako bismo e, unaprijedili financijsku politiku Europske unije. Svi znamo da e, dva, e, naš proračun čini tek 2% ukupnog, ukupne potrošnje Europske unije i to nije dovoljno za klasičnu funkciju stabilizacije koju recimo ima savezni proračun SAD-a. No, zbog toga mm, je bitno razmotriti sustav vlastitih sredstava iz različitih perspektiva i vidjeti na koji način možemo pronaći sinergije između naših vlastitih sredstava i poreznih politika e, zemalja članica. I prijedlog komisije za razdoblje nakon 2020. prema mom mišljenju ide u pravom smjeru, i sad, ako se ja dobro sjećam, da e, nam je za to potrebno e, vlastita, da su nam potrebna vlastita sredstva. E, neki snažno kritiziraju takvu ideju i od posljednjih pokušaja vidim zapravo ovdje u e, ovoj dvorani one koji su se zalagali e, za takav novi pristup. Sjećam se da je gospodin Cameron bio E, za pregovaračkim stolom i to je tada zapravo bilo nemoguće uvesti. Tada se govorilo o pojednostavljenom sustavu PDV-a te o porezu na financijske e, za transakcije. Taj pokušaj nije uspio, a sada eto e, slijedi Brexit, tako da se nadam da ćemo uspjeti napredovati kad je riječ o prihodovnoj strani. Saslušanje će biti podijeljeno u dva panela. Mm, prvi panel će se baviti temom kako bolje povezati porezne i gospodarske politike na jedinstvenom tržištu te europski proračun, a drugi panel će analizirati porezno usklađivanje te e, kompliciranu temu mobilnih poreznih osnovica te e, analizirati mogu li ti resursi pomoći. E, imamo goste. Oni će održati svoje izlaganje u 20 minuta i nakon toga ću slijediti pitanja i odgovori zastupnika. Podsjećam vas da se sastanak prenosi na internetu. Što se tiče samog odbora, e, imamo dva su izvjestitelja za sustav vlastitih sredstava. Oni će nam održati uvodna izlaganja. Stoga ću sada dati riječ gospođi valeri Ajer, ona je su izvjestiteljica za vlastita sredstva. E, da čujemo, gospođo, vaše uvodno izlaganje. Hvala lijepo. Želim doista zahvaliti na činjenice što mogu otvoriti ovaj sastanak zajedno sa Jose Fernandezom. Kao što znate, pitanje vlastitih sredstava je ključno. O tome smo glasovali i u 11. mjesecu prošle godine. Rečeno je da nećemo dati suglasnost za VFO ako se ne ostvare pomaci u vezi sa vlastitim sredstvima i budite sigurni da s tim stalištem slažu svi članovi pregovaračkog odbora. Rasprava o vlastitim sredstvima reprezentativna je za odgovornost e, koju želimo dati Evropskoj uniji. Međutim, doista situacija je zabrinjavajuća. Države nisu od 1900 89. godine reformirale sustav kada je uspostavljen doprinos temeljem BND-a. Od tada nije bilo nikakvih reformi. Još gore, sa postupnim povećanjem udjela nacionalnog doprinosa smanjile su se smanjili su se ostali izvori sredstava, a riječ je o naddržavnom proračunu. Ovo je doista jedna absurdna situacija. Zamislite kada bismo se samo oslanjali na nacionalne doprinose. To je kao to bi bilo kao da država dobiva prihod samo od oporezivanja dohotka bez e, ikakvih drugih stavki. E, želim doista ovdje izazvati, e, zapravo postaviti izazov svima nazočnima da mi navedu jednu takvu državu koja tako funkcionira. Što se tiče strukturiranja vlastitih sredstava Europske unije, kako to zamišlja Europski parlament, radi se o tome da se nedovoljno koriste sadašnji kapaciteti. Što se tiče dakle prihoda, to doista mora biti zasebna strana E, u proračunu. Vrlo je lako to demonstrirati. Dakle, što se tiče e, zajedničke konsolidirane osnovice dobiti e, za poreza na dobit, to je nešto što bi već služilo za borbu protiv porezne E, porez na financijske transakcije. Što se tu može postići? smo se boriti protiv spekulacije i promicati veću ravnopravnost e, poreznih obveznika. Je li to jedno od očekivanja građana? Da. A napad na digitalne službe kako bi sva naša pravila doista zaživjela u digitalnom okruženju kako bismo bolje iskoristili sve prilike koje to okruženje nudi. Da, to je nešto što se očekuje i to je nužno. Zatim, e, porez na plastiku također bi trebao biti sastavni dio strategije komisije za poboljšanje recikliranja i za smanjenje otpada od plastike. To je važno za naše oceane. E, cilj je dakle povećati stopu reciklaže. Međutim, ovo načelo ne smije nestati. U buduću bismo mogli primjenjivati istu logiku i na druge aktivnosti Europske unije, Mhm. Zatim ETS i mehanizam za prilagodbu poreza e, na emisije na granici također su vrlo važni instrumenti i mislim da zapravo države članice do sada nikada nisu bile toliko otvorene. Možda bi se moglo reći da su neke bile do sada vrlo zatvorene prema vlastitim sredstvima e, zelenog tipa iz e, perspektive proračuna države članice doista imaju koristi od toga da se uspostave vlastita sredstva. Ne samo da će to povećati prihodovnu stranu, to će također smanjiti i njihov nacionalni doprinos iz državnog proračuna. Istovremeno će se financirati evropske politike. Od 70. godina, slavnih godina vlastitih e, sredstava, Evropska unija je izgubila na proračunskoj autonomiji, tako da se često nalazi na e, milosti i nemilosti država članica, koje pak e, imaju vlastite prepreke i ograničenja. Države članice očekuju ambicije, e, očekuje se da se odgovori na velike izazove 21. stoljeća koje ne mogu ispuniti samo države članice. Građani očekuju da Europa bude doista politički i geopolitički orijentirana pod vodstvom nove predsjednice komisije i šefove država i vlada te novoga parlamenta očekuje se ovaj novi proces. Mi se već nalazimo na raskrižju, pronašli smo dobar recept, međutim sposobnost djelovanja Europe ovisit će o tome hoće li se uspjeti dobiti nova vlastita sredstva i nadam se da sam uspjela uvjeriti i one posljednje skeptike koji nisu bili toliko skloni ili uvjereni u to da su potrebna vlastita sredstva. Zahvaljujem e, tajništvu e, na organizaciji ovoga sastanka. Sada predajem riječ e, Jose Emanuelu. Hvala vam na ovom optimističnom uvodu. A sada Jose Manuel Fernandez, drugi su izvjestitelj na temu vlastitih sredstava. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Pa da, zapravo nam baš i treba optimizam. Moramo biti optimistični, ali istovremeno i realno, realni. Htio bih zahvaliti izvjestiteljima e, na svom napornom radu kojeg su uložili u pregovore o VFO-u i e, svojoj su izvjestiteljici na njezinim naporima i na njezinoj predanosti. Među našim gostima e, posebno pozdravljam gospodina Miguela Pojareša Madura. U ovom trenutku e, proračun Europske unije ne može odgovoriti na ambicija institucija, niti na zahtjeve koji dolaze od naših građana. Komisija želi geopolitičku Europu. A za predsjednicu e, Europske komisije je e, nije moguće e, to ostvariti, to je predsjednici komisije neće biti moguće to ostvariti ako nema dovoljan proračun. Svi vole govoriti o rashodima, no nitko ne voli kada se priča o prihodima. U vijeću nam je potrebna jednoglasnost. E, nove odluke moraju ratificirati svi nacionalni parlamenti i to je jedini način da imamo, e, da promijenimo sustav vlastitih sredstava u Europskoj uniji. Moramo osigurati da se naši ugovori poštuju ali isto tako moramo staviti po strane e, stav prema kojem svako želi svoj novac natrag. Zatim, e, još je jedna novost i zeleni plan. Parlament nema nikakvu mogućnost da se čuje njegovo mišljenje o sustavu vlastitih sredstava, barem tako izgleda. Pokušali smo a sada govorimo da nećemo pristati na novi višegodišnji e, e, financijski okvir ako se ne, reformira sustav vlastitih sredstava. E, mi želimo više transparentnosti, želimo proračun kojeg je jednostavno razumjeti i želimo smanjiti važan doprinos nacionalnih doprinosa E, i na kraju dana moramo ispuniti i sve ambicije koje smo si e, zadali. Dakle, realni e, iznos do kojeg smo došli, to je dakle 1,3 BND-a i to se temelji na metodologiji da se dodaju troškovi svakom od programa, programa. I, a sve to odgovara i sadržaju koji želimo dodijeliti vfo Ako već govorimo o sveobuhvatnoj reformi VFO-a i sustava vlastitih sredstava, u ovom trenutku imamo carinske pristojbe, prihode od carina, ali e, zemlje članice zadržavaju 20% toga. Zatim kazne koje se prikupljaju u carinskom sustavu bi trebali e, ići u proračun Europske unije, no to završava u blagajnama zemalja članica i e, to uglavnom kroz izmjene proračuna. Zatim e, imamo svakakve popuste, popuste na popuste i druge oblike e, smanjenja uplata. E, ono što nam je potrebno je jedan pravi pravcati sustav vlastitih sredstava. Finsko predsjedništvo mi se čini da je imalo dosta otvoren stav prema novom sustavu vlastitih sredstava ali izgleda da konsenzus postoji isključivo oko poreza na plastiku, što je e, pozitivno. Jest e, da bi se za nekoliko godina da bi taj prihod zapravo trebao u potpunosti nestati ako budemo uspjeli eliminirati plastiku iz cijelog sustava. Tako da ne možemo se zadovoljiti sa samo tim jednim novim izvorom vlastitih sredstava. Moramo uključiti i drugo, ne samo e, porez na plastiku. Zatim e, zajednička konsolidirana osnovica poreza na dobit, to je spomenula kolegica i to je nešto što bi nam moglo pomoći prema konsolidaciji. I to nas sada dovodi do jedne teme koja je prema mojem mišljenju ključna. Naš je cilj smanjiti iznos kojeg plaća svaki građanin. Ne želimo opterećivati građane novim porezima. Ako uspijemo ostvariti bolju usklađenost, uštedjet ćemo novac od, koji se izgubi na izbjegavanju plaćanja poreza i poreznoj utaji. Svake godine gubimo ekvivalent od 7 VFO-a samo kroz izbjegavanje E, plaćanja poreza. Mi bismo voljeli e, olakšati porezni teret, no oni koji bi morali plaćati porez ga moraju plaćati. Isto tako bismo voljeli vidjeti da velike digitalne tvrtke e, plate svoj dio poreza također. Velike tvrtke poput Apple, Facea, Googlea, Amazona nema smisla da sve te velike tvrtke e, uopće ne plaćaju poreze. Te bi tvrtke trebale plaćati više kako ne bismo e, pretjerano opterećivali, porezno opterećivali naše građane. Zatim imamo i druge mogućnosti. Možemo modernizirati prihodovnu stranu, e, možemo ostvariti ciljeve koje smo si sami zadali, a istovremeno možemo unaprijediti konkurentnost u Europskoj uniji. To posebice vrijedi za e, porez na ugljik. I to bi e, moramo se pobrinuti da pronađemo, da ostvarimo te ciljeve, pogotovo u pogledu zaštite okoliša. Siguran sam da ćemo o tome puno toga danas čuti i hvala svim e, gostima što su danas došli na ovo saslušanje. Hvala. A sada, dakle, povezivanje porezne politike i proračuna Europske unije. Pozdravljam gospodina Andora, mog prijatelja. Gospodin Andor je glavni tajnik eh, FEPSA, Zaklade za europske progresivne studije. Bio je europski povjerenik eh, od 2010. do 2014. Eh, sada je na školi upravljanja Hertie u Berlinu, a te, te na ULB-u u Briselu, te na sveučilištu Sciences Po u Parizu. Između 1991. i 2005. Andor je podučavao mm, političku znanost te gospodarsku politiku u Budimpešti. E, autor je nekoliko knjiga u Mađarskoj, uključujući e, knjige na e, temu gospodarske i političke povijesti, komparativnog gospodarstva, komparativne ekonomije i globalizacije. E, red, E, on je recimo baš radio na e, ponovnom osmišljavanju pro europskog proračuna na jedan progresivan način. Izvolite, imate riječ. Hvala vam na ovom uvodu, uvaženi zastupnici. Drago mi je da sam opet u parlamentu i da sudjelujem na ovoj važnoj raspravi. U potpuni se slažem sa ciljevima ove rasprave. Smatram da moramo reformirati sustav vlastitih resursa, vlastitih sredstva, i moramo pronaći način kako utemeljiti ta sredstva na porezima te kako uskladiti gospodarske politike i financijske politike Europske unije. Na početku bilo kakve rasprave o porezima najbitnije je definirati što želimo postići s tim fiskalnim instrumentima. I onda možemo analizirati mm, alate koji su nam dostupni. Na taj način e, skupina na visokoj razini e, koju, vodi Mario Monti e, pružila nekoliko odličnih ideja koje su se temeljile na dobroj analizi postojećih alanta. Prema mojem mišljenju ta analiza je ne samo opravdana, već se može usporediti sa e, izvješćem McDougall i 1979. kada se analizirala Europska unija i fiskalni kapacitet s obzirom na funkcije javnih financija. Zašto smatram da je to opravdano? Zato što e, mislim da možemo govoriti o e, razlici u pouzdanosti među našim građanima to je recimo to utječe na njihovu odluku hoće li sudjelovati na e, parlamentarnim izborima ili ne, europskim parlamentarnim izborima. E, jako ima puno ciljeva koji se tiču upravo građana, a istovremeno e, porezni kapacitet očito ne funkcionira, tako da fali nam nešto što će pomoći u ostvarivanju zajedničkog cilja Europske unije i to onda često stvara tu prazninu između kapaciteta i ciljeva. Barem to tako izgleda izvana. U sadašnjoj raspravi se govori o dakle, toj praznini između održivosti Ako analiziramo funkcije e, porezne politike, Možemo tu citirati Montija, ali i druge autore. E, proračun Europske unije, koliko god da je mali, značajno doprinosi europskom javnom dobru. To je glavna funkcija proračuna. Naravno, bilo kakav javan proračun ima još dvije važne funkcije, to je preraspodjela i stabilizacija. E, preraspodjela na razini Europske unije je za sada dosta skromna, a stabilizacija do sada nije ni postojala. To su naravno teme koje se tiču e, i rashodovne i prihodovne strane proračuna Europske unije. Može li Europska unija e, podržati i ispuniti konvergenciju? To uvelike ovisi o komponentama europskog proračuna – i e, njegovog, e, njegove preraspodjele, te može li napokon ispuniti cilj e, stabilizacije, ali tu se onda najprije postavlja pitanje količine. a tu onda moramo analizirati nove alate koji su predloženi u novom prijedlogu komisije o VFO-u. Dakle, što se tiče količine i stabilizacije, ono što smo vidjeli u proteklom razdoblju je fiskalizacija monetarne politike. A to je nešto što o čemu se donositelji politika, ali i europski građani ne slažu u potpunosti. Dakle, kad govorimo o proračunu, ne govorimo samo o količini sredstava. E, proračun je tu da se osiguraju financijska sredstva, ali tu je i da se pruže poticaj te opći smjer. I s tog gledišta e, rasprava o vlastitim sredstvima postaje mnogo interesantnija. Imamo neke prijedloge koji su se već u prošlosti pojavljivali od, u razdoblju od 2014. do 2020. Na, kojima, na kojemu smo zajedno radili. Uveden je prijedlog o porezu na financijske transakcije. E, prvotno je to bilo zamišljeno kao poticaj, a ne kao znatne količine očekivanih prihoda. To je trebao biti poticaj protiv financijskih prijevara koji ne služe e, realnom gospodarstvu, bar ne izravno. No jednom kad se takav instrument predloži, onda morate procijeniti i koliko će to prilike imati prihoda od toga. Slične ideje se stavljaju na stol, recimo ako imate e, jedan cilj, kakav poticaj možete ponuditi sa prihodovne ili e, rashodovne strane. Evo jedan primjer toga. Ne, ne mislim sad otvarati dugu raspravu o tome, ali samo da razmislite. Europska unija e, želi uvesti i funkciju stabilizacije, ali bez puno konkretnih instrumenata, osim preporuka. I zato viškovi e, na tekućem računu za sada nisu padali, zato što to ipak nije bio stvarni alat. Tako da, na primjer, ako bismo imali jednu skromnu naknadu, koju bismo nametnuli na e, viškove na tekućem računu, to bi recimo moglo predstavljati jedan dodatni e, prihod za proračun i to bi moglo predstavljati poticaj za zemlje koje ne prate preporuke Europske unije po tom pitanju. Što se tiče trećeg e, učinka kojeg sam spomenula, dakle osim sredstava i poticaja, dakle pružanje smjera. Dakle, tu govorimo o kapacitetu i o porukama. Dakle, uvijek se mogu slati snažne poruke. Imamo dobrih primjera u ovom sadašnjem prijedlogu višegodišnjeg financijskog okvira, ali više na rashodovnoj strani da ESF plus e SF plus, dakle, šalje poruku da je potrebno povećati e, sredstva za socijalnu koheziju. no takve poruke moguće slati i e, na prihodovnoj strani, posebno u kontekstu održivosti. To je za mene, prema mojem mišljenju, vrlo bitno. Naravno, održivost nije novi cilj u Europi. Prije deset godina smo pokrenuli strategiju Europa 2020 kako bismo dali okvir za novi prijedlog proračuna za pametan, održiv i uključiv rast. No nove ideje i novi prijedlozi mogu doći u obliku e, uvjeta te e, ograničavanja određenih aspekata za pametan, uključiv i održiv rast. Ali mislim da smo tu došli do neke granice i zato se sada fokus miče na prihodovnu strana, stranu. Jer ne možete, morate zapravo ostaviti E, neku slobodu zemljama članicama o tome kako će provoditi svoje proračune. Stoga moramo razgovarati o prihodima, o tome kako to funkcionira i mislim da su da je prostor koji je ostavljen u e, planu Junkera i Ettingera je dosta dobar. E, zatim rasprava o popustima. To smo trebali već od početka ukinuti a ne držati dakle britanski popust zauvijek. I sad umjesto da ti popusti nestane, oni su se, tih je popusta sve više i mislim da je to samo jedna nepotrebna komplikacija u višegodišnjem financijskom okviru. A prijedlog prethodne komisije ja mislim da je dobar po tom pitanju. Što se tiče novih oblika oporezivanja na razini Europske unije ili dakle novih sredstava koji se temelje na porezima, što je vezano uz problem proizvodnje plastike i činjenice da se ne reciklira dovoljno. To je bitno i sa strane poticaja, ali e, i sa strane prihoda koji se mogu stvoriti. Nova komisija je napravila još veliki pomak kad govorimo o održivosti i sad u ovom trenutku se još uvijek ne može definirati odakle će doći resursi. Jako je važno da je ključ financiranja zelenog e, plana u prihodima europskog proračuna. Zato što većina financiranja će morati ići kroz Europsku e, investicijsku banku. U drugim bankama su više krediti nego oporezivanje, što će imati veze sa E, ulaganjima. A EIB ima sada novu strategiju od prošle godine, a sada i Europska središnja banka e, želi ozeleniti tu monetarnu politiku. Stoga je jako važno da se izbjegne percepcija da je financiranja novog zelenog plana da će morati ovisiti u potpunosti o e, sredstvima iz proračuna Europske unije no poticaji koje proračun pruža su vrlo važni. I u tom smislu um, pokrenuti su vrlo interesantni napori kako bi se utvrdile koje, mogu, koje mogućnosti postoje. U Austriji je Margit Schratzensaler identificirao nekoliko opcija za financiranje europskog proračuna i to bi valjalo malo detaljnije razmotriti, iako je možda sad malo prekasno u praksi, no svakako argument oko tih novih argumenti oko tih novih ideja mogu pomoći u raspravi. Govori se i o porezu na e, nuklearnu energiju, granična prilagodba poreznih stopa ovisno o emisijama ugljika. I, dakle, tu ima čitav niz, jedan dugačak popis e, mogućih alata koje valja razmotriti. A sve to kako bi se e, promijenila osnovica za prihode, ali isto tako kako bi se potaknule prave politike u zemljama članicama. I još jedan učinak kojeg ne smijemo smetnuti suma, dakle kad govorimo o prihodima tu ne govorimo samo o količinama niti o direktnim poticajima, već i o diversifikaciji. E, dakle, to znači kako da naš proračun bude stabilniji i održiviji. Jako je važno da imamo e, raznovrsna sredstva. Tako da bi to trebalo biti mm, ključno pitanje današnje rasprave, ali ne samo naravno danas već i inače. Dakle, kao prvo moramo osigurati dostatnu količinu ako želimo da europski proračun ima značajnu ulogu e, prema održivijoj Europi i taj proračun mora uključivati čitav niz poticaja i moramo stati na kraj e, nekim dosadašnjim postupcima zemalja članica. Financiranje Europske unije je važno, veća diversifikacija sredstava zbog veće otpornosti, a Europska unija bi također možda trebala bolje koordinirati oporezivanje, zatim načelo poštene raspodjele također važno. E, Naravno, morali bismo e, nastojati popraviti e, preraspodjelu i učiniti je poštenijom kako bi e, i zemlje članice to pozitivnije doživljavale. Hvala vam. Hvala Laslo. Sada sljedeći govornik, profesor Miguel Pojares Maduro sa European University Institute. On je sada inače ravnatelj škole za trans... Naime, bio je ravnatelj e, škole, za transnacionalno upravljanje. Do 2009. godine bio je glavni odvjetnik na sudu Europske unije. Od 2013. do 2015. bio je zamjenik premijera te ministar regionalnog razvoja u Portugalu. Također je obnašao brojne akademske i e, druge dužnosti u vladi. Hvala vam lijepo i hvala vam što ste me ponovno pozvali ovamo. Ja sam ovdje bio već više puta i ovo nije prvi puta da sam dobio poziv da kažem nekoliko riječi o vlastitim sredstvima. O tome se razgovara već nekoliko godina. E, da kako, netki, netko bi mogao reći da je čaša napola puna, netko da je napola prazna. Ja bih radije rekao da je napola puna. Kada se počelo razgovarati o ovoj problematici, neki su me smatrali luđakom, što to više nije slučaj, tako da mislim da imam više razloga za optimizam nego ranije. Što se tiče svega toga i činjenice da nemam mnogo vremena, ja ću se usredotočiti na dvije stvari o kojima se rijeđe razgovara kada govorimo o vlastitim sredstvima. Ja sam se to dogovorio s Laslom prije njegovog izlaganja. Glavni razlog za povećanje vlastitih sredstava nije financijske nego političke prirode. To je moje mišljenje. Dakle, to ima veze sa legitimnošću Europske unije, kao i kod međunarodnih političkih zajednica, vjerodostojnost ovisi o opsegu ali isto tako i o distribuciji resursa unutar te zajednice. To ću vam pokušati demonstrirati. Drugo, pokušat ću objasniti u kojoj mjeri povećanje vlastitih sredstava mogu biti uvjerljivija politička alternativa od usklađivanja poreza. Dakle, što se tiče prijedloga koje sam iznio u izvješću ovome parlamentu 2012. godine. 2018. godine se to pokušalo testirati, tako da smo mi na Europskom e, sveučilišnom institutu organizirali jednu anketu u deset država članica, Jugov anketa. Prvo pitanje koje smo postavili ispitanicima odnosilo se na pokušaj mjerenja solidarnosti koju državljani osjećaju prema građanima drugih država članica. Dakle, pitanje je bilo jesu li vam jednako važni građani drugih država članica kao i vaši sugrađani. E, I kao što vidite, rezultati su dosta izbalansirani, kao što se može očekivati Većina njih parcijalno suosjeća sa građanima drugih država članica, ali ne u jednakoj mjeri kao sa vlastitim sugrađanima. Postoje određene varijacije među državama s lijeve strane u odnosu na one koje su ranije, e, kasnije pristupile Europskoj uniji na desnoj strani. Sljedeće pitanje je bilo kako izmjeriti njihova očekivanja od toga što očekuje od Europske unije, dakle fond solidarnosti. Ovdje se mogu izvući različiti zaključke, ali htio bih eh, napomenuti sljedeće. Postoji vrlo snažna poveznica između nečije otvorenosti prema osjećaju solidarnosti i onoga koliko E, ljudi očekuju da će dobiti od drugih. Dakle, stavovi građana o solidarnosti snažno su korelirana sa time koliko taj konkretni pojedinac očekuje da će za uzvrat dobiti od načela solidarnosti. Politike bi se trebalo osmišljavati ne na način da se to povećava, nego da se zapravo smanjuje. To, nažalost, nije slučaj s vlastitim sredstvima. Činjenica da se Europska unija financira putem državnih proračuna država članica zapravo povećava e, tu, taj negativni predznak. Naime, proračun Europske unije i sustav vlastitih sredstava se percipira na način da su neki tu dobitnici, a drugi gubitnici i stječe se dojam da država, da Evropska unija distribuira bogatstvo iz nekih država članica od druge, a ne da distribuira bogatstvo koje se generira e, putem e, integracije tržišta unutar Europe. Zatim, tu je također i nešto što nazivamo demokratskim e, kognitivnom distorzijom. Dakle, Europska unija se percipira kao da distribuira bogatstvo koje kreiraju države članice, a ne proizvod bogatstva koje nastaje zbog integracije tržišta. U kojoj mjeri vlastita sredstva to mogu korigirati? To bi se moglo dogoditi ukoliko se ona povežu sa nekim djelatnostima za koje su važna dva aspekta. Kao prvo, gospodarske djelatnosti koje su moguće na unutarnjem tržištu. Što se financijska sredstva Europske unije više povezuju sa bogatstvom koje građani povezuju sa nekom gospodarskom djelatnošću koja omogućuje zajedničke tržište, to će biti snažnije taj aspekt financiranja. Zatim, ako se to poveže sa bogatstvom, e, koje države članice više ne mogu oporezivati. Dakle, ako se financiranje proračuna Europske unije povezuje sa korigiranjem poreza i pravednosti, dakle redistributivne pravde e, u proračunu, tamo gdje to države članice ne mogu same odraditi, kao što je rekao kolega Fernandez, to bi zapravo čak omogućilo narativ da vi smanjujete poreze drugih, budući da putem Europske unije korigirate nepravdu u poreznim sustavima država članica. U tom slučaju bi se Europsku uniju percipiralo kao da ponovno distribuira bogatstvo i da uvodi poreznu pravednost. To bi osnažilo legitimitet Europske unije te bi e, vjerojatno e, osiguralo snažniju potporu javnosti za vlastita sredstva. Europske unije. Mi smo htjeli testirati tu e, pretpostavku. Dakle, ukoliko Europska unija bude financirala sama sebe, hoće li to promijeniti percepciju građanja prema Europskoj uniji te njihovu potporu. Naš zaključak do kojeg smo došli je da je to doista tako. Mi smo počeli tako što smo u deset država članica koje su reprezentativne za Europsku uniju Dakle, tu smo proveli anketu. Jedna od njih uskoro više neće biti država članica. Dakle, pitanje je bilo, vjerujete li da bi Europska unija trebala dobiti više financijskih sredstava, a državni proračuni manje? Ili smatrate ili obrnuto, dakle više državama članicama, manje Europskoj uniji. Kao što vidite, neki nisu bili sigurni, ali je vrlo vidljiva razlika između zemalja na jugu Europe gdje većina želi više novca za proračun Europske unije, manje za državne proračune, dok eh, kod eh, zemalja na sjeveru Europe bilježimo drugačiji trend, dakle građani uglavnom žele više novca da se slijeva u državni proračun, a manje u proračun Europske unije. To je zapravo Njemačka. E, dakle, Njemačka je tu iznimka e, u odnosu na ove sjeverne zemlje. Međutim, postoji ta podjela. E, ta podjela snažno nestaje, a potpora za financiranje Europske unije se povećava ako se pitanje preokrene. Primjerice, ako se formulira, na sljedeći način. Hoćete li podržati e, porez Europske unije na emisije? Opća potpora svugdje u Europskoj uniji. Hoćete li podržati da se oporezuju dobit velikih multinacionalnih kompanija? Također, velika potpora javnosti. Isto vrijedi čak i kada je postavljeno pitanje o porezu na financijske transakcije i i isto tako porez na dobit, osim u nekim skandinavskim zemljama gdje postoji veća skepsa s tim u vezi. Dakle, ova hipoteza koju sam iznio bila je da ako se promijeni način financiranja Europske unije, tako da veći dio ne ide iz državnog proračuna nego iz vlastitih sredstava, snažno će se povećati potpora za financiranje proračuna Europske unije, njezine politike i legitimnost same Europske unije. Eh, ovaj drugi argument koji vam želim iznijeti bit će bitno kraći. Dakle, pitanje u kojoj mjeri vlastita sredstva mogu poslušati kao alternativa harmonizaciji poreznog sustava. To se da kako nadovezuje na moj prethodni argument i podatke koje sam vam predočio. Umjesto da se pokuša uskladiti porez na dobit, što znate da bi bilo vrlo zahtjevno, da se dopusti porezna konkurencija, odnosno nastavak porezne konkurencije, no da se umjesto toga koristi nekakav dodatni porez Europske unije. Dakle, kada bi postojao dodatni porez na porez na dobit, time bi se i dalje omogućio nastavak porezne konkurencije među državama članicama, ali to nikada ne bi prelazilo određeni prag. Tako da mislim da bi to bio jedan kvalitetan instrument. Da kako, to bi zahtijevalo da se uvede zajednička konsolidirala e, osnovica poreza na dobit, no mislim da je to nešto što bi bilo zanimljivo razmotriti s obzirom da bi se takav porez e, ubirao od svih e, trgovačkih društava kako ne bi došlo do narušavanja tržišnog natjecanja. U slučaju da se uvede takva zajednička konsolidirana osnovica poreza na dobit, bilo bi vrlo lako identificirati prekogranične gospodarske e, djelatnosti. I čak i kada bi se porez primjenjivao na sve, e, porezni prihodi bi bili vezani uz gospodarsku djelatnost koja se provodi u toj državi članici, a samo bi se iz prekograničnih e, poslovanja e, ubirali porezi za proračun Europske unije. Hvala vam lijepo i e, ispričavam se što sam prekoračio zadano vrijeme za dvije minute. Hvala profesore Maduro. Hvala vam i na prezentaciji koja je bila prije members, but uh, I suggest that we collect the questions and remarks. Evo sada ćemo onda i dobiti odgovore na to. Prvo ćemo imati izvjestitelje u sjeni. So much, uh, Mr. President, I really, I do... Ispričavam se. Malo sam zakasnila, nisam e, čula prvu prezentaciju, ali sam e, slušala vrlo pažljivo drugu prezentaciju. Vrlo sam cijenila jasnu prezentaciju profesora Madura i shvaćam njegove argumente socijalisti i demokrati su dali jedan dokument sa stajalištem o e, proširenju vlastitih sredstava da će to biti stvarna e, zadaća ovog mandata a to je sve u vezi sa širim raspravama o VFF, Pokazali ste nam podacima da moramo promicati ovu, ovo pomicanje pa, paradigme, e, ovo povećanje e, legitimnosti europskih institucija tako da uvedemo stvarna vlastita sredstva što će nam dozvoliti da smanjimo um, e, BDP doprinos e, iz BDP-a po osnovi BDP-a. Moramo e, to provesti, to pomicanje paradigme. Svi smo svjesni da u posljednjim desetljećima mi kao evropske institucije smo djelovali upravo suprotno onome što kaže e, ugovor. Ugovor kaže vrlo jasno da evropska javna politika i ciljevi se moraju financirati uglavnom iz vlastitih sredstava, a ne doprinosima po osnovi BDP-a. Podaci nam pokazuju da se dogodilo upravo suprotno u posljednjih 30 godina. Moramo obrnuti logiku i stvoriti prava istinska vlastita sredstva. To treba povezati i sa unutarnjim tržištem vlastita sredstva povezana sa unutarnjim tržištem. Ljudi su ja osjetljivi na funkcioniranje internog tržišta kao i na mogućnost e, da shvate da unutarnje tržište donosi dobit. Ali ne samo e, unutarnje tržište i klimatske promjene su tu u pitanju. E, prema tome moramo imati košaru koja je povezana sa oba cilja. E, vidjeli smo podatke na porez na ugljik. E, ljudi se slažu da se taj porez uvede, a slažu se i sa ETS-om Prema tome izgleda da su naši građani napredniji od nas samih, nas zakonodavaca. Stoga parlament mora biti ambiciozan i hrabar. Ne možemo sakriti činjenicu da moramo biti i realistični. E, komisija neće biti e, tako ambiciozna da uvede niz izvora vlastitih e, sredstava. Imamo porez na plastični otpad i ETS, ali trebamo ići i dalje. Imam pitanje za profesora Maduru. Pitam vas sljedeće. E, porez na jedinstveno tržište ima i suprotnih mišljenja. E, Evo, još jednom zahvaljujem na odličnom izlaganju. Gospodin Papa Dimulis ima riječ. Hvala lijepa. Zahvaljujem govornicima. E, e, ja se slažem sa onim što je rekao gospodin Maduro. E, već dugo govorimo o tim potrebama. Krajnje je vrijeme da dođemo do odluka. Europski parlament je e, tu odgovoran u prvom redu. On mora vršiti pritisak na komisiju da konačno donese te mjere. E, želim reći dvije stvari. Slažem se e, sa ovim što je upravo rekla kolegica to je institucionalna obveza Europske unije. Financiranje Europske e, unije treba ići uglavnom kroz vlastitra sredstva. A to je malo drugačije od onoga što se sada događa. E, ono što se sada događa krši naše propise Stoga sljedeće pitanje. U prošlosti je e, osnovan odbor e, mudrih Monti. On je dao različite prijedloge proširenje e, i jačanje vlastitih e, sredstava. Pitam vas, jesu li ovo dobri prijedlozi? Možemo li ih usvojiti, provesti? Drugo pitanje. E, gospodine Overfeld, nešto što mi ovdje u odboru moramo promisliti. U, kak, imamo saslušanja, a koji će biti follow-up saslušanja? Što nakon njih? Moramo razmisliti o inicijativi Europskog parlamenta kako bismo e, stavili temu vlastitih sredstava više e, na ljestvicu prioriteta. To ovisi i o pregovorima o novom VFO-u. E, ako imamo prijedloge koji se mogu usvojiti većinom, onda će možda i politički sustav, e, sukob biti e, slabiji ili e, smanjit će se između onih koji su neto do, doprinositelji i neto primatelji. Sada smo u jednom čorsokaku. Imamo neke koje uvijek koče napredak i, sprečavaju da imamo ambiciozan VFO. Moramo preuzeti inicijativu, mi kao parlament. Hvala lijepa. Ja bih htio zahvaliti govornicima na interesantnim izlaganjima. E, ovo što je govorio gospodin Maduro nas zaista nadahnjuje. Ako možemo kako možemo uvjeriti građane, ali kako uvjeriti države članice? E, mnogo ovisi o državama članicama. E, oni znaju da su građani otvoreni za ideje ovih općih poreza koji se povisuju recimo porez na financijske transakcije ili ETS, e, inicijativa za oporezivanje digitalnog područja. E, to ima podršku građana e, jer se to tiče pravednosti i jednakosti. A mi želimo smanjiti poreze, oporezivanje građana. Kako možemo uvjeriti države članice? Države članice moraju jednoglasno odlučiti hoće li se to provesti, a parlament će onda ratificirati odluke. Kako ih možemo uvjeriti? A to me dovodi do još jedne teme. Već sam to rekao i to nekoliko puta u javnosti. Ako po, pozovete ljude na ručak, onda možete e, izabrati meni u restoranu. To je obično tako. Francuska i Njemačka su odgovorne za 38% proračuna. One su države članice koje žele održati ovaj odnos e, e, sila ako su oni e, glavni doprinositelji, oni se smatraju šefovima. Ali ako uvedemo e, vlastita sredstva i smanjimo postotak koji dolazi iz nacionalnih doprinosa, onda će države članice e, vidjeti da to slabi njihovu poziciju, poziciju Francuske i Njemačke kako možemo dati neke zanimljive e, sugestije koje će nas e, onda e, tjerati naprijed. Moramo uvjeriti vijeće. Gospođa Markez ima riječ. Hvala predsjedniče i ja bih htjela zahvaliti našim govornicima, gospodinu Andoru i gospodinu Maduru E, VFO i vlastita sredstva. To je fascinantna tema. Mi smo sada u situaciju u trenutku kad e, razgovaramo o vlastitim sredstvima. Kao parlament što e, moramo riješiti jeste što to znači kad kažemo da ćemo usvojiti samo VFO samo ako dobijemo slaganje o vlastitim sredstvima. Međutim, teško je doći do političke odluke o vlastitim sredstvima. I to na vrijeme kako bismo onda usvojili i VFO. E, ovo pitanje suglasnosti je stoga važno, a ono je usko povezano sa raspravom koju sada vodimo. Što trebamo? E, trebamo BDP, e, on je velika, veliki dio prihodovne strane. I to onda odlučuje koliko ćemo imati vlastitih sredstava. Ako želimo preokrenuti ovaj trend, kompromis do kojeg ćemo doći e, mora to riješiti. Moramo osigurati da e, i imamo više sredstava iz vlastitih sredstava u e, proračunu Europske unije. Ne želim da me krivo shvatite. Važno je povećati prihode iz vlastitih sredstava Vijeće se slaže sa prioritetima parlamenta, ali izgleda da nema e, nekih pokreta na području vlastitih sredstava. E, Jose Manuel Fernandez je rekao jednu vrlo važnu stvar. E, više financiranja iz vlastitih sredstava će dovesti do pravednije raspodjele e, bogatstva. E, to će spriječiti i utaju poreza. To trebamo jasno objasniti. To ne znači da ćemo na građane, građanima nametnuti više poreze. E, gospodin Maduro je spomenuo jednu važnu političku stvar u Europskoj uniji e, građani su predstavljeni u Europskom parlamentu izravno i u vijeću. Tu imate predstavljanje građana kroz državu članicu. Prema tome, imamo predstavljanje e, predstavnike e, država članica i građana u te dvije institucije. Ali također moramo imati ekvivalent tome na financijskom području. E, ne želimo povećati e, opterećenje građana porezima da bismo financirali Europsku uniju. I treće, u ovoj raspravi kao što je ja vidim, ne smijemo se samo fokusirati na poreze. Ne govorimo samo o vlastitim sredstvima. E, gdje se svako sredstvo namjenjuje za određenu politiku. E, ne smijem e, to povezati sa zelenim planom. Kad govorimo o vlastitim sredstvima, govorimo o jednom općenitom europskom proračunu, a ne e, namjenskom raspoređivanju sredstava. Hvala lijepa. gospođa Bulmajer, dragi kolege i kolegice, e, upada mi u oči u, da stalno govorimo o onome protiv čega smo. Govorimo da su države članice loše, nitko neće ništa platiti, nitko se neće sporazumjeti. E, govorimo o lošim stvarima i to nas e, ne dovodi e, dalje u raspravi. trebamo jednoglasje i, a, i kod VFO-a i kod vlastitih sredstava. Ako razmislimo o tome, e, kao što je rekao kolega Fernandez, kako možemo pridobiti države članice za naše ideje? E, imamo certifikate o emisijama i tu imamo velike prihode. One, ti prihodi idu u države članice. Ako bismo to proširali, proširili, onda bi to moglo ići u zeleni plan. E, koliko bismo iz toga mogli dobiti sredstava za Europsku uniju? A druga stvar, Mm, e, sviđaju mi se izlaganja. E, mm, e, ako poduzeća budu opterećena porezom i onda će oni reći zaposlenicima da im moraju isplaćivati manje plaće, onda će imamo onda ćemo imati zatvoreni krug moramo uvjeriti građane da trebamo razumno financiranje. I stoga e, ovaj e, PDV i carine e, su iznose više nego što iznose vlastita sredstva. Tu možemo biti aktivniji. Dakle, uzeti više sredstava od carina i PDV-a. Imamo još i više takovih slučajeva. E, kad gledamo carinske organe, e, e, vidimo da je kod carina mm, i provedbe naplate carine dolazi do velikih propusta. Izgleda da se naplaćuje samo 1% mogućih carina naravno vlastita sredstva, ali moramo govoriti o instrumentima kod kojih imamo najveće šanse, kod kojih možemo nešto postići, a ne da na kraju kažemo borili smo se, borili, ali nismo postigli ništa moramo težiti onome što je postižno. E, e, ja dolazim iz e, e, Njemačke. E, evo, u, ovom slučaju govorim protiv vlastite zemlje. Ali mi plaćamo 1,3%, neki plaćaju 1,1%, svi brane interese vlastitih zemalja. Mislim da je dobro da razgovaramo sa kolegama i kolegicama iz nacionalnih parlamenata. E, objasnimo zašto je potrebno više sredstava. E, nacionalni parlamenti mogu pokrenuti regije i pokrenuti stvari općenito. Hvala. Hvala lijepa. Gospođa Kera. Hvala lijepa e, predsjedniče. Ja se slažem s onim što su rekli naši govornici. E, želimo imati stvarna vlastita sredstva, moramo imati sredstva da ih dobijemo. A ja ovdje plediram za e, uključenje e, naplaćivanja poreza na, uglj, na ugljik na granicama. to izbjegava premješanje ugljika, carbon leakage, E, e, i to e, to tu imamo porez na ugljik na, u koje plaćaju poduzeća, ali imamo i ovaj porez na granici, porez na ugljik na granici. tu možemo dobiti dodatnih sredstava. Mislim da bismo morali ići brže u metodi kako bismo je e, mogli provesti. To je carina, to ne, sa, e, ne samo sirovine, e, već i gotovi proizvodi, prerađeni proizvodi. Imamo E, svi evropljani su, su za poreze, ovo su odlične statistike e, kad govorim. E, međutim, kad govorimo konkretno, onda imamo proteste. S jedne strane, potrošač na kraju dana onaj koji plaća. E, moramo govoriti o postupcima koji bi mogli nas e, dovesti dalje. E, htjela bih znati, profesore, što vi mislite? Mišljenje koje ste nas predstavili vizavi mišljenja kad se konkretno uvode neki porezi, konkretni porezi, dakle od općenitog prema konkretnom. Eh, hvala lijepa. Hvala vam gospodine predsjedavajući, hvala i našim eh, gostima na svim prijedlozima i idejama koje ste nam iznijeli. Gospodin Maduro je govorio da je prije nekoliko godina govoriti eh, o vlastitim sredstvima bilo posve čudno, a stvari se stvarno jesu promijenile. I većina u ovom parlamentu je za vlastita sredstva i zato što to donosi mnogobrojne koristi. To je naravno nama očito, ali s druge strane u vijeću to tako ne gledaju. I mnogo kolega me pitalo što možemo učiniti kako bi se promijenilo stajalište u vijeću. Zato što vrlo često kad govorimo s predsjednicima mlade ili e, premijerima, čujem, oni kažu sljedeće, pa da, ja se za to slažem, ali moji građani to ne bi prihvatili ali u principu sve studije koje vidimo i koje dobivamo, stručne studije, pokazuju upravo suprotno. Nedavno smo izašli iz e, velike gospodarske krize i što su činile vlade? Vlade su povećavale PDV i to je naravno stvorilo loše raspoloženje među građanima a sada kad se govori o porezima na onečišćujuće tvari, poreze i kazne za trgovačka društva koja se bave prijevarama, zašto nam je onda tako teško doći do tog zaključka? Znam da se u vijeću govori, e, barem da se govori o porezima, no prema onome što dolazi do nas, e, ne uspijevaju se dogovoriti, niti čak se ne uspiju dogovoriti o ukidanju tih e, doprinosa koje se vraćaju. To jest tih e, popusta. Zato što popusti su uglavnom namijenjeni zemljama koje su i najbogatije. Stoga moramo vidjeti na koji način možemo e, pritisnuti zemlje da odobre nova vlastita sredstva. Jer imamo i slučajeve kada se jedne zemlje članice zalažu za jedan izvor vlastitih sredstava, druge za, pak za neki drugi. Tako da mm, moramo raditi na tome da se prihvati čitav niz novih izvora e, vlastitih sredstava, neki s kojima će se možda manje ili više slagati. Evo imam samo još dva pitanja. Gospodine Andor, vi ste govorili o, uvjetima. Znam da niste imali puno vremena i morate se e, morate vrlo kratko govoriti o pojedinim temama, ali ja bih voljela više čuti o tim uvjetima i dati nam konkretne primjere na što ste točno mislili. A gospodine Maduro, e, vaša posljednja točka, to, to također niste, to također niste mogli detaljnije obrazložiti, Dakle, to je porez na pardon, e, zajednička konsolidirana osnovica poreza na dobit. E, kako bi to funkcioniralo i imate li podatke o tome koliko bi nam to moglo novaca donijeti? Hvala. Hvala. Gospodin Kirsos. Glavni problem je Hvala vam. E, evo, sada nam izlazi Velika Britanija iz Europske unije i morat ćemo nekako nadoknaditi ta sredstva. Gospođa Thatcher je bila pokrenula e, tu inicijativu još prije nekoliko desetljeća. Rekla je ja želim svoj novac natrag. Ona je ta koja je pokrenula taj e, taj postupak i sada to vrlo često ponovno čujemo sa različitih strana. Zatim, pred nama su veliki izazovi e, koje je teško financirati. Jučer sam bio na sastanku odbora SEDE i razgovarali smo o tome kako e, se baviti dakle sa petom, kako riješiti problem pete generacije. Dakle, kinezi su to dobili i uložili su 50-60 milijardi eura u te mreže pete generacije. Kako da onda pređemo na, e, kako da uopće razmišljamo o tome da idemo na mrežu šeste generacije ako smo izgubili, ako nismo uspjeli niti sa petom generacijom. E, sadašnji sustav vlastitih sredstava nije dovoljan. Sredstva nisu dovoljna niti za realizaciju zelenog plana. A što se tiče obrane, budući da se ja bavim tom temom na odboru SEDE, mogu vam reći da se po prvi puta e, govori o više sredstava za obranu, 811 milijuna eura u sljedećih 7 godina i već se govori o detaljima kako raspodijeliti ta sredstva, a to zapravo uopće još nije odobrano imamo 250 milijardi e, dolara proračun, 250 e, milijardi dolara je proračun SAD-a, velike sile. E, pazite, svijet se mijenja, a mi ne. Izgubit ćemo našu vjerodostojnost zato što razgovaramo o ciljevima koji nisu uopće ne mogu se financirati. Ja dolazim iz Grčke i mnogi misle da ja pokušavam dobiti novac za moju zemlju zato što imamo socijalne probleme, probleme s gospodarstvom i tako dalje. No ja vam želim reći, moramo svi zajedno raditi ako želimo povećati vlastita sredstva i ako želimo financirati nove politike. U protivnom, e, ovo, ove politike koje danas vodimo će nam na kraju godina dostaviti vrlo visoki e, račun jer nećemo rješavati stvari koje smo trebali rješavati. Pazite, sjetite se samo Sirije, Libije, tamo su e, protagonisti neki potpuno drugi i mi se time ne bavimo, a to su i tekako važna upozorenja. Ja bih volio da Europski parlament kaže ne odlukama koje se onda ne mogu financirati. To je pravilo koje se e, koje vrijedi u nacionalnim parlamentima, ne znam zašto ne bi vrijedilo i e, kod nas. Gospodin Andersen, hvala vam. Dobro, ja stvarno e, vidim da je ovo baš pravi moment zato što javnost podržava reformu tog sustava. Stav parlamenta je blizak našim građanima i ja dolazim iz zemlje u kojoj je to stvarno tako ali istovremeno smatram da bismo trebali biti konkretniji. Meni nije dovoljno reći da, su, da nam je potrebno više vlastitih sredstava, jer moramo reći kakvih vlastitih sredstava. i zbog toga smatram da granična prilagodba poreznih stopa ovisno o emisiju ugljika je vrlo snažna. Snažan izvor e, novih vlastitih sredstava i naravno to bi imalo snažan e, element e, zaštite od klimatskih promjena. Kad govorimo o tom porezu vezano uz ugljik, uvijek slušamo dva ista argumenta. Kao prvo, i tu bi naravno htio čuti mišljenje stručnjaka, prvo je da ćemo imati problem sa e, problem, da ćemo imati problem sa pravilima VTO-a i da taj porez možemo povezati sa našim trgovinskim sustavom. Neki kažu da se može, neki kažu da se ne može. No volio bih čuti mišljenje stručnjaka o tome. I e, druga stvar koja me zanima je koliko se novaca od toga može dobiti. I jako je važno da razvijemo naše mišljenje o tome, a ja bih jako volio čuti mišljenje naših stručnjaka o tome. Hvala vam, sada gospođa je. Hvala vam lijepo. Hvala vam na ovim vrlo zanimljivim izlaganjima. Evo samo... Samo nekoliko reakcija, jedno pitanje. Gospodine Andor, vi ste spomenuli Spomenuli ste važnost e, financiranja Europskog zelenog plana i da se to ne oslanja isključivo na europski proračun. Da kako, to je imperativ, jer kada bismo se morali osloniti isključivo na proračun Europske unije, imali bismo problema odgovoriti na sva očekivanja, a već sada imamo poteškoća e, kada je riječ e, o tome kako financirati novi zeleni plan. Vezano uz porezno opterećenje, što je spomenula Monika, da sve nas muči to da se ne poveća porezno opterećenje za građane, u konačnici su porezni obveznici uvijek ti koji na kraju moraju platiti račun. Mi smo svi ili gotovo svi ovdje duboko uvjereni evropljani i Evropska unija ima svoju dodanu vrijednost, ali ona se može ostvariti samo pomoću vlastitih sredstava. To smo vidjeli u ostalom i u anketama eh, koje je predstavio gospodin Maduro. Dakle, građani to shvaćaju. E, prihvaćanje e, vlastitih sredstava doista je sada došlo na jedan e, na prekretnicu. Došli smo do jednog odlučujućeg trenutka. Dakle, trebaju na vlastita sredstva da bismo povećali stabilnost proračuna Europske unije, ali isto tako da se naprosto maknu neke barijere. Neke države članice ne žele vlastita sredstva uopće. Druga ih baš nisu spremna prihvatiti, ali će ih prihvatiti za neke stavke, kao što su klimatske promjene. Gospodine Maduro, vi ste sami rekli da vas je prije nekoliko godina javnost percipirala kao nekog revolucionara, međutim javnost sada je spremna čuti eh, o važnosti vlastitih eh, izvora prihoda, a eh, u sljedećim pregovorima morat ćemo od nečega odustati. I drugo, naši sugrađani sve imaju sve više sluha za ta pitanja i e, potrebna je ta jedna poticajnija dimenzija u politikama Europske unije. Gospodin Maduro, imam samo jedno pitanje. Ne znam je li to zbog prijevoda, nisam sigurna, ali vi ste rekli da bi ova košarica vlastitih izvora mogla biti substitucija za usklađivanje poreznih sustava. Osobno mislim da to nije nekompatibilno i da možemo raditi na jednom i na drugom paralelno s različitim vremenskim rokovima. Spomenuli ste prekogranične aktivnosti. Dakle, vi želite reći prekogranične aktivnosti, a ne one koje su nastale na unutarnjem tržištu, jer ako je riječ o prekograničnim e, djelatnostima, čak i ako se sve tvrtke porezuju, tu postoji boazan da se može stvoriti nejednakost. Hvala vam. Hvala. A sada da čujemo gospodina Andora i gospodina Madura, e, da čujemo vaše komentare i odgovore. Gospodine Andor, izvolite. Hvala. Evo ja ću se usredotočiti na nekoliko e, točaka i dobio sam konkretna pitanja na koja biste voljeli čuti odgovor. Recimo, ako gledamo izvješće Demontija i uvjetima, posebice na e, rashodovnoj strani, te e, o tome kako uvjeriti predstavnike u vijeću. To može također odgovoriti i gospodin Maduro. Um, izvješće Monti pruža čitav niz preporuka, ja sam ih spomenuo u, spomenuo u svojem uvodnom e, izlaganju i posebno sam rekao da bismo se trebali više osvrnuti na e, javna dobra. No, isto tako moramo malo biti i oprezni, zato što kad govorimo o legitimitetu Europske unije i proračuna, fokus na javna dobra na razini Europske unije je važan. No, ne smijemo pocijeniti i druge dvije e, funkcije proračuna, a to su preraspodjela i stabilizacija, posebice kad govorimo o monetarnoj uniji. Europska unija bi, prema mojem mišljenju, trebala e, riješiti sve te tri ključne funkcije. Što se tiče legitimiteta u ovoj fazi, mislim da je dobro da se Eh, koncentriramo na javna dobra, javno dobro i tu možemo govoriti o zelenom planu te o, o politici suzbijanja klimatskih promjena. Neki su pitali kako uvjeriti javnost, ali zapravo još važnije kako uvjeriti nacionalne lidere. proračunski troškovi koji su vezani uz rashodovne kategorije, gdje postoji snažna identifikacija sa ciljevima države. E, socijalna država se ne dovodi pod upitnik u Europi. I jako je važno da europski proračunski ciljevi ne djeluju kao da pružaju podršku tim istim ciljevima, ali ja smatram da europski proračun ipak podržava te nacionalne proračunske ciljeve poput recimo funkcioniranja socijalne države, sigurnosti ili obrane. Isto tako, Europska, no, Europsku uniju se gleda kao da se e, promiče tehnološka inovacija i bavi se dakle e, industrijskom e, konkurentnošću. Prekogranična infrastruktura je također istaknuta među ciljevima. To također pomaže. Nemojmo zaboraviti ni primjer Ujedinjene kraljevine. Kampanja za Brexit se e, koncentrirala na jedan mogući, e, jednu moguću posljedicu izlaska iz, izlaska iz Europske unije, a to je koliko će oni uštedjeti e, kad izađu iz Europske unije. To je stvarno bila važna tema. Zašto je to bila važna tema te kampanje? Zato što nije bilo vidljivo koje koristi Ujedinjena kraljevina ima od europskog proračuna. Jer naravno imaju brojne koristi E, i od toga što su članovi jedinstvenog tržišta i ostalih programa. Tako da vidljivost je važna, ali još važnije direktna veza europskog proračuna za nacionalne prioritete i tu e, možemo e, izgraditi podršku europskom proračunu. Što se tiče rashoda, jedan važan dio novog prijedloga o VFO je veza sa europskim semestrom. To je recimo jedan važan e, kanal europskih uvjeta. No, dobro je ako građani vide kamo nas semestar vodi. Dakle, vrlo je važno da građanima predstavimo da postoje dugoročni ciljevi i da postoji dakle plan u kom smjeru ide Europska unija legitimitet e, uvjeta se u protivno može dovesti pod upitnik prema mojem mišljenju. Kako financirati zeleni plan? To je zadnje pitanje na koje, ću, na koje bih htio odgovoriti. E, europski proračun može imati manju ulogu, može nadopuniti određene e, resurse, posebice u zemljama koje koriste sredstva iz kohezijskog fonda i pružiti primjerene poticaje ali e, uloga bankarskog sektora je ključna i Europska unija ima kapacitet da utječe na ponašanje bankarskog sustava kroz e, javne banke koje su nove vrste suradnje sa e, takozvanim razvojnim bankama koje vodi uglavnom Europska investicijska banka, ali i Europska banka za razvoj, za obnovu i razvoj. I to je, ja mislim, dosta dobar i e, čvrst kanal. E, Zeleni plan je zapravo jedan investicijski program, a e, investicije u modernom gospodarstvu se podržavaju kroz zajmove i to treba tako gledati. Hvala vam. Hvala, gospodine Maduro. Hvala. E, da, zapravo bilo je jako puno pitanja, ali mislim da se mogu e, grupirati u dvije velike skupine. Dakle, prvo pitanje, e, koje ćemo vlastita sredstva, koje ćemo nove izvore vlastitih sredstva osmisliti? Prvo, koji kriteriji ćemo koristiti kada identificiramo te vlastite resurse, vlastita sredstva? Naći ćete više informacija u izvještaju kojeg sam pripremio 2012. za Europski parlament. No kriteriji koji se koriste, dakle, ili gospodarska aktivnost, ili gospodarsku aktivnost mogu jasno razumjeti europski građani, što može, a to je rezultat e, dakle, e, unutarnjeg tržišta, ili se Europska e, unija može gledati kao netko tko pazi na prikupljanje poreza i na pravednost. To su dakle dva kriterija za identifikaciju vlastitih sredstava. Postoje i drugi kriteriji o kojima se može razgovarati. No, zatim drugo pitanje kako? Kako ćemo to učiniti? A da se ne narušava tržište. Neću uspjeti odgovoriti sigurno na sva vaša pitanja no potrudit ću se. E, I pazite, nisam proučavao sve ove situacije o kojima ste mi postavljali pitanja. E, mnogo toga bi trebalo detaljno proučiti, a za mnogo toga ni nemamo dostupne podatke. Dakle, digitalno jedinstveno tržište, to jest naknada za digitalno jedinstveno tržište, to je pristojba, tu bi moglo doći do narušavanja tržišta. E, radim s kolegama na tome da vidimo možemo li pronaći nekakav sustav koji ne bi narušio to tržište. I za sada još uvijek nismo došli do konačnog zaključka, ali svakako smatram da moramo krenuti od transparentnosti. U ovom trenutku ne znamo gdje se stvaraju prihodi digitalnih e, platformi. Nema transparentnosti kad je riječ o tome odakle dolaze ti prihodi a ako to ne znamo, onda ni ne znamo niti e, koji efekti, koje efekte bi to moglo izazvati uvođenje takve pristojbe. A zajednička konsolidirana osnovica poreza na dobit bi se recimo mogla koristiti kao nešto što će djelomično ispraviti taj problem. Ali opet rješavanje tog problema ne može ovisiti o CCCTB-u. Zatim, još jedno pitanje. Postavili ste mi pitanje vezano uz taj dodatni porez na porez na dobit i postoji li tu neka mogućnost narušavanja, odnosno distorzije, budući da se ovdje radi o prekograničnim gospodarskim djelatnostima. To nije bila moja zamisao. To bi se ubiralo od svih trgovačkih društava, neovisno o tome da posluju li preko granice ili ne. budemo li imali informacije o tome temeljem CCCTB-a i zahvaljujući distribuciji prihoda, dio prihoda bi mogao ići državama članicama, a dio Europskoj uniji. Tako da bi Europska unija dobila samo onaj porezni prihod koji je vezan uz prekograničnu djelatnost, ali porez bi se ubirao na čitavo poslovanje. Tako da bilo bi vidljivo za europske građane da prihodi od dodatnog poruza e, koje omogućuje unutarnje tržište idu u proračun Europske unije. Druga skupina pitanja bilo uglavnom političke prirode. I vezano je bilo uz to kako e, dobro uvjeriti države članice u naše argumente. Moj prvi argument bio je da ovdje mijenjate e, potencijalni kratkoročni politički trošak u odnosu na mnogo niži politički trošak u budućnoj u budućnosti. Budući da ne bi bilo e, velikih troškova s obzirom na pregovore o višegodišnjem financijskom okviru, ne bi bilo više takvih e, pregovora kao što ih imamo sada, niti bismo imali interne političke troškove koje sada imamo. Teško je pregovarati o VFO zato što nacionalne države to onda moraju prodati svojoj javnosti, a znamo da one moraju platiti za to političku cijenu i to smo vidjeli na prvom slajdu. Kada se prijeđe na vlastita sredstva, ta cijena bit će mnogo niža jer neće biti vezana uz doprinos iz državnog proračuna. E, ja sam proveo tri godine u politici, tako da sam vrlo svjestan koliko je teško zamijeniti e, kratkoročni politički trošak, odnosno cijenu za dugoročni politički dobitak. No mislim da e, se i države članice i nacionalne vlade od toga mogu profitirati, ali postoji ta zapravo ta kratkoročna žrtva koju trebaju podnijeti. Dakle, kako to prevladati? Mnogi od vas su već spomenuli da bi se e, ta politička žrtva ili politička cijena mogla smanjiti ovisno e, o nekim faktorima. Ako se istovremeno smanji doprinos e, koji se temelji na BND-u, vlastita sredstva bi se mogla bolje prodati domaćoj javnosti. Zatim, ako se kaže da to može biti substitucija za usklađivanje nacionalnih poreznih sustava i to može biti koristan argument e, za domaću javnost. Ako kažete da to može spriječiti utaju poreza ili izbjegavanje plaćanja poreza i to može utjecati na PDV, tako da se i to može prodati kao jedna pozitivna priča jer bi to bilo zapravo nešto što bi smanjilo porezno opterećenje za porezne obveznike. Mi moramo politički napraviti čitav paket mjera, ali mora se djelovati na svim razinama da bi se polučio uspjeh. No, gledano srednjeročno i dugoročno, mislim da se to vrlo jasno vidi iz podataka, to će smanjiti trošak za države članice e, u odnosu na sadašnju situaciju. Hvala vam, profesore. Zahvaljujem također profesoru Andoru koji je već otišao. E, hvala vam dakle na ovim komentarima. Sada prelazimo na drugu temu ove javne rasprave koja se tiče usklađivanja poreza i dakle mobilnih e, poreznih osnovica. Pozdravljam Emmanuel Mansan iz Europske komisije. Ona je inače načelnica odjela iz e, glavne uprave za proračune. Zadužena je za prihodovnu politiku te kontrolu vlastitih e, prihoda koji se temelje na PDV-u, pridružila se Europskoj komisiji u listopadu 2003. godine te je radila u različitim glavnim upravama kao što su promet, energetika te e, ekonomski i financijski poslovi. Prije rada u komisiji surađivala je sa think tankovima, uključujući CREDOC Research Center i Study and Monitoring of Living Standards. Također je i doktorirala, ima doktorat iz primijenjene ekonomije i radi također i u vijeću na vlastitim prihodima. Izvolite, gospođo. Merci beaucoup, monsieur Charman. Hvala vam. Gospodine predsjedatelju, lijepi pozdrav svim eh, uvaženim zastupnicima. Doista mi je veliko zadovoljstvo što sam dobila priliku da vam predstavim naš prijedlog, da kako ja ću pokušati objasniti poveznicu s našim politikama i općenito argumentaciju na kojoj počeva naš prijedlog, dakle logiku našeg prijedloga. Drago mi je da će ovdje biti lako e, vam predstaviti naše argumente jer vjerujem da ovdje zapravo na neki način e, kao da objašnjavam ljudima koji su već e, konvertirani. Pokušat ću vam objasniti zašto je važno reformirati sustav vlastitih sredstava, objasniti što mi želimo postići i možda možemo uspostaviti izravnu vezu između pojedinih izvora vlastitih prihoda te politika i prioriteta Europske unije. Kao prvo, e, pokušat ću vam e, objasniti pozadinu čitave situacije. Kao što znate, trenutno postoji tri izvora vlastitih e, sredstava iz kojih se financira proračun Europske unije i to u iznosu od 90%. Imamo carinske pristojbe. Svi znamo da je to tradicionalni izvor vlastitih e, prihoda koji je bio povezan s trgovinskom politikom. Iz njega se financira oko 13% proračuna Europske unije. Zatim imamo sredstva koja se temelje na PDV-u. E, to je nešto što je uspostavljeno krajem 70. godina. Cilj je bio da se pokuša uskladiti stopa PDV-a u državama članicama, tada je usvojeno šest direktiva, to je bilo 77. godine. Zatim imamo BND, dakle doprinosi koji se temelje na BND-u. E, taj prijedlog datira iz 88. godine. U početku je samo manji dio proračun, proračunskih sredstava trebao ići iz te stavke, a trenutno je to na visini od 70% kao što su neke od vas istaknuli. Dakle, u tome problem. E, sve funkcionira dobro. E, vlastita sredstva su doista bila korisna za financiranje proračuna Europske unije. jedno od najvažnijih načela proračuna Europske unije je da mora postojati balans, što znači da ne, ne smije postojati deficit u proračunu Europske unije. Mi imamo da kako sredstva odobrena za plaćanje, imamo carinske pristojbe i e, prihod od PDV-a koji variraju iz godine u godinu, a ostatak financijskih sredstava trebao bi doći iz doprinosa država članica na temelju BND-a. Dakle, to su rezidualna e, vlastita sredstva, kako ih nazivamo. Neki nas pitaju zašto želite reformirati sustav koji dobro funkcionira. I to je točno. Evropska unija dakle, se financira tako da države članice e, dobivaju zahtjev za uplatom doprinosa kako bi proračun bio uravnotežen i zato ga je teško i reformirati. Posljednji pokušaj reforme sustava bio je 2011. godine, a posljedica svega toga nije bio novi izvor prihoda, nego e, skupina na visokoj razini na čijem čelu je bio Mario Monti. Dakle, oko e, prije 30 godina imali smo tri izvora vlastitih sredstava koji su se pokazali uspješnima. I to vam govori o tome zašto je tako teško provesti novu reformu. 2011. dakle je bio posljednji pokušaj reformiranja sustava. Nakon toga smo dobili visoku skupinu na visokoj razini, izvješće e, Montijeve skupine, neću ulaziti detalje jer to dobro poznate, te naš prijedlog iz 2011. koji se temeljio na preporukama izvješća Montijeve skupine. E, kojom se logikom rukovodi ova reforma? Dakle, možemo sagledati vlastita sredstva proračuna Europske unije iz dvije perspektive. Možemo reći da je taj proračun bio stabilan i da je polučio uspjeh i neki bi mogli reći zašto ga mijenjati kada se pokazao uspješnim. Istovremeno svijet se mijenja, pokušali smo modernizirati rashodovnu stranu e, time što smo povećali rashode i vezano uz PDV, zatim klimatske promjene su veliki izazov i na razini Europske unije, ali takako i u svijetu. Unutarnje tržište predstavlja jednu od e, glavnih tema koja se provlači e, na današnjem sastanku, ali to također podrazumijeva određeni trošak koji se financira iz proračuna. To je doista jedna od ključnih politika Europske unije, međutim i ona ima svoju cijenu. Nedavno smo objavili neke ekonomske studije. Evo da vam dam red veličine. Ako usporedite razdoblje od 2020. do 2027. Dakle, manje od 1% BND-a ide u e, nacionalni proračun. Prema tim ekonomskim studijama unutarnje tržište zapravo ima koristi od 6% BND-a Dakle, 5% Njemačka, Francuska, zatim e, su Slovačka i tako dalje. E, tu su i pozitivni eksterni troškovi, međutim možemo reći da to doista e, da od toga ostvaruju ekonomsku pogodnost e, građani i trgovačka društva i to svakodnevno. To se ne vidi iz neto bilance e, niti kada spominje bilance, niti kada spominjemo dakle doprinose u proračun Europske unije. Dakle, prvi razlog iz kojeg bi trebalo reformirati vlastita sredstva vezan je uz činjenicu da to treba povezati s prioritetima iz proračuna Europske unije Čuli smo jutros da nigdje u svijetu nema takva prihodovna strana. Dakle, dva stupa ove reforme su s jedne strane simplifikacija, dakle simplifikacija postojećeg sustava vlastitih eh, sredstava. Nakon 30 ili 40 godina funkcioniranja to treba sagledati, treba poboljšati ono što se da poboljšati, zatim što se tiče rabata, postoji prijedlog da se to potpuno ukine putem jednog e, iznosa, jednokratnog iznosa. Imali smo različitih e, sustava rabata, odnosno povrata iz proračuna kao što ste čuli jutros. Što se tiče diversifikacije vlastitih sredstava, mi smo predložili tri. Jedno je vezano za unutarnje tržište, cirkularnu ekonomiju i klimatske promjene, što su ujedno i ključni prioriteti u budućem e, djelovanju Europske unije. Ovdje na grafičkom prikazu na desnoj strani možete vidjeti da dobivamo 12%, oko 12% iz vlastitih pristop iz vlastitih prihoda, što znači da bi se smanjio udio doprinosa koji se temelji na BND-u. Dakle, konkretno e, veza sa pojedinim politikama. PDV. PDV je doista tu najlošije prolazi. Mnoge države članice to žele ukinuti jer e, ga percipiraju kao nešto što je netransparentno Nama se to dopada jer je to vezano uz unutarnje tržište, pokazalo se uspješnim i e, to je, je nešto što omogućuje predvidive prihode za proračun Europske unije, te je jedan od prvih koji se može povezati sa e, poreznom harmonizacijom. Međutim, moramo priznati da je sustav postao složen. Ne znam kako to izraziti. Cilj je bio da e, budemo što pravedniji. Evo samo da usporedim sa nekim saveznim zemljama, dakle postoji zapravo raspodjela e, prihoda od PDV-a, primjer za to je Njemačka, ali ne postoje nekakve kompleksni izračuni Države članice mogu same definirati e, stopu PDV-a, tako da postoje različite stope i mi moramo izračunati poreznu osnovicu PDV-a. E, I to zapravo je ono što je složeno kod PDV-a. Mi smo pokušali izračunati, odnosno simplificirati izračun porezne osnovice PDV-a kako to funkcionira? Dakle, krećemo od e, nacionalnih prihoda. U prijedlogu ćemo pokušati eliminirati e, kompleksne izračune korekcija i kompenzacija da bi to bilo što bliže direktivi o PDV-u. Kada bi se direktiva o PDV-u u potpunosti provodila bez ikakvih izuzeća. Dakle, naprosto se uzmu prihodi i onda se to ne neutralizira. Ne znam možete li ovo pročitati. Imate dva grafikona koji pokazuju kako smo to računali. Na desnoj strani možete vidjeti porast prihoda. Dakle, ono što države članice dobivaju iz proračuna i neto prihod kako su ga izračunali komisija i države članice. Vidite da u osnovi ne postoje nikakve razlike, što znači da se možemo riješiti korekcije. Nema velikih razlika, a to je za nas mnogo jednostavnije, ali isto tako i za države članice. Zatim na ljevoj strani ovdje se uspoređuje privremena osnovica sa konačnom osnovicom. To je inače naš žargon, ali države članice su upoznate s tim jer je to sastavni dio e, izjava koje moraju podnijeti komisiji. Dakle, ovdje imamo oko 25 kompenzacija i e, to je predmet kontrola u komisiji. Postoje neke ograničene razlike. Dakle, e, što se tiče kompenzacije i korekcija, e, to ne utječe na integritet prihoda koji se temelje na PDV. Radi se o simplifikaciji kontrola. Mislim da je to dobra vijest. Dakle, e, vrlo je visok stupanj porezne harmonizacije PDV-a i mislim da je to vezano uz uspješnost dosadašnje primjene PDV-a u tom kontekstu. Tako da ovdje možemo doista sačuvati integritet veze između vlastitih prihoda i PDV-a. Daću vam konkretan primjer kako to funkcionira. Kada eh, Europska komisija kontrolira PDV u državama članicama, to su taksud i E, glavna uprava za proračun. Oni idu zajedno u te posjete, e, budući da to spada u direktivu o PDV-u. Dakle, što se tiče CCCTB-a, to je e, bilo u sastavu našeg prijedloga iz 2018. godine. Objasnit ću vam logiku tog prijedloga. Trenutno moram reći da nema mnogo apetita za uvođenjem CCCTB-a, tako da bi sada bilo preuranjeno to uvoditi. Kao što smo čuli e, na prvom panelu, dakle, radi se o tome da imamo već jedan prijedlog komisije iz 2016. godine. Može se iskoristiti jedinstvena stopa preuzetih obveza I kada je riječ o velikim trgovačkim društvima, ona zapravo veći dio prometa ostvaruju izvan domaćeg tržišta u drugim državama članicama, tako da postoji zapravo i ekonomska logika da se vlastita sredstva povežu sa unutarnjim tržištem kada je riječ o oporezivanju, odnosno porezu na dobit. Imamo dva zelena e, izvora vlastitih e, prihoda, to je dakle doprinos za plastiku. Europska unija je definirala obvezujuće ciljeve e, kada je riječ o količini reciklirane plastike i drugih materijala. Ovdje se može koristiti jedinstvena stopa kada je riječ o količini plastike koju generira država članica jedan od očekivanih pozitivnih ishoda bio bi da se stvori poticaj za države članice da poboljšaju stopu recikliranja i isto tako se harmonizira metodologija kojom se koriste države članice. Trenutno radimo na tome s državama članicama da bi se unaprijedila kvaliteta statističkih podataka, a isto tako i kolege iz Eurostata doista ulažu velike napore na izradi smjernica koje bi trebale pomoći državama članicama u korištenju tog vlastitog izvora prihoda. I na kraju imamo još i ETS o kojem je također bilo riječi. To je doista jedna od uspješnih politika Europske unije. Time se ublažavaju klimatske e, promjene, internalizira se trošak e, stakleničkih plinova, odnosno njihovih emisija. Sada imamo dakle istu cijenu emisija za sve gospodarske subjekte i zajedničku platformu za dražbe koja je operativna. To su sve instrumenti koji se koriste diljem Europske unije. Mislim da vam je jasno zašto smo tražili 20% prihoda da e, bude preusmjereno u proračun Europske unije. Naime, ova e, platforma za dražbu već postoji, tako da prihodi od dražbi na Europske unije i onako idu, odnosno slijevaju se natrag u državne proračune. Pa je to sastavni dio dodane vrijednosti europskih politika. Evo, ovo bi bila zapravo logika koja potkrepljuje svaki od e, pojedinih izvora vlastitih sredstava. Na desnoj strani, na ovom grafikonu, pritom nije bitna veličina proračuna Europske unije, pokazuje da se proračun ne smije sagledavati izolirano. Dakle, uvijek postoji neka veza. Kada sam radila u glavnoj upravi e, ECOFIN, onda se govorilo da ništa nije besplatno. Međutim, ako se usporedi proračun Europske unije sa drugim federalnim sustavima, vidjet ćete da je struktura više manje slična između središnje države i e, federalnih država. Većina proračuna se financira iz e, socijalnih doprinosa, e, poreza na dohodak i nekih ekoloških poreza te poreza na dobit. Da kako postoji konzistentnost između nacionalne i evropske razine to je ono što smo htjeli ovime prikazati. Na ljevom grafikonu možete vidjeti da zahvaljujući diversifikaciji vlastitih sredstava dobivamo veću proračunsku konzistentnost između proračuna Europske unije i državnih proračuna što se tiče same strukture proračuna, ali ne radi se samo o tome kako je strukturiran proračun, nego i da je to u skladu sa nacionalnim gospodarskim trendovima, sa politikama i prioritetima Europske unije. Znate da ETS e varira ovisno o gospodarskim kretanjima. Neka gospodarstva se razvijaju brže i brže će prijeći na čiste tehnologije. Prema tome, diversifikacija vlastitih sredstava svodi se na to da e, treba E, povući paralelu između prihodovne strane proračuna Europske unije i nekih e, gospodarskih pokazatelja u državama članicama. Tu i dalje imamo doprinose koje se temelje na BND-u. Dakle, ako e, ako uvedemo sve ovo, ne znači da se možemo riješiti doprinosa utemeljenih na BND-u. Naprotiv, mislim da su resursi proračuna Europske unije dobro osmišljeni. Na samom početku sam spomenula da je proračun izbalansiran zahvaljujući upravo doprinosima iz državnih proračuna država članica, tako da ćemo zadržati ovaj izvor prihoda koji se temelji na BND-u. Ovdje imamo također i košaricu vlastitih e, prihoda koja je označena crvenom bojem na grafikonu. Ukoliko dođe do dakle, diverzifikacije sredstava, e, doprinosi e, utemljeni na BND-u bili bi niži, ali bi isto tako bili više cikličke prirode. Diverzifikacija vlastitih sredstava uzima u obzir i cikličku prirodu nacionalnih gospodarstava te prioriteta na razini Europske unije. Drugim riječima, time se maksimizira ugrađena solidarnost i mehanizam raspodjele tereta e, sustava vlastitih sredstava i to ćemo zadržati, dakle zadržat ćemo taj model funkcioniranja. Ovdje mogu zaključiti sljedeće. E, ono što mi predlažemo nije revolucija, nego modernizacija prihodovne strane proračuna Europske unije kako bi se tu moglo bolje doprinijeti politikama Europske unije te kako bi sustav bio više usklađen sa nacionalnim sustavima. Mnogi od vas su spomenuli da je komisija oduvijek bila spremna i otvorena prema novim opcijama Mislim da se svi možemo složiti da jedan ili dva nova izvora prihoda doista mogu biti značajan iskorak s obzirom da e, smo posljednji novi izvor prihoda dobili 1988. godine. Hvala vam na pozornosti. Hvala lijepa. Sada ću dati riječ e, Peteru Paulosu. On vodi financijski odljed u stalnom predstavništvu Slovačke pri Europskoj uniji. Član je FCA i fga a Njegov portfelj uključuje financijske usluge i financijsku stabilnost, ekonomske poslove, oporezivanje, carine, EU proračun i VFO kohezijske fondove i koordinaciju državne pomoći. Zamjenik je ministra financija Republike Slovačke na sastancima Euroskupine. Poznat je predavač i autor nekoliko publikacija o, financijama, financijskim uslugama. Izvolite, imate riječ, gospodine Paulus. Dear, Mr. Uh, chairman, E, dragi predsjedatelju, dragi e, članovi odbora, hvala predsjedatelju na vašim ljubaznim riječima uvoda. Htio bih strukturirati moje izlaganja u dva glavna bloka. U prvom ću dijelu e, govoriti sa stajališta Europskog vijeća E, Slovačke republike i mene samoga. I harmonizacije fiskalne politike. U drugom ću dijelu dati e, četiri glavne poruke koje su ključne za uspjeh na ovom području, po mom mišljenju. E, evo, stajalište vijeća, kao što znate, Vijeće je podijeljeno u, kad se radi o toj temi. Imamo otprilike sedam država članica koje su otvorene za raspravu a o novim e, vlastitim sredstvima. Neke države članice se kreću u tom smjeru. Ali moram jasno reći da je većina država članica u vijeću e, protiv moguće uvođenja novih izvora vlastitih sredstava, zasnovanih na BND-u, na primjer. E, fiskalna harmonizacija, e, atmosfera u vijeću je takva da je važno shvatiti kako e, definiramo harmonizaciju fiskalne politike. Ako je ideja iza toga da dođe e, e, do promjene e, postupka od jednoglasja na kvalificiranu većinu što predlaže parlament situacija u vijeću nije obećavajuća glavni razlog iza toga jeste e, nadležnost nad oporezivanju. A to je povezano sa idejom Europe kao političke unije. Tu ne vidim da bi se vijeće maklo u drugom smjeru. E, gospođa von der Leyen je najavila konzultacije o budućnosti Evropske unije. To će početi e, uskoro, a završit će sa francuskim predsjedništvom za dvije godine. Vidit ćemo što će se napraviti u ove dvije godine. Nadam se da ćemo se u međuvremenu dogovoriti o VFO-u. Ja sam obilazio Mm, Belemont i post, ima mm, e, post, tamo je napisan moto e, Europa mora željeti i činiti veće napore. Europe strives for more. Međutim, vratit ću se sada na ideju fiskalne harmonizacije. Ako smatramo da na nekim područjima može e, oporezivanja koja se sad ne diraju, e, tu moram spomenuti da u zadnjem političkom ciklusu u zadnjih četiri godine zaključili smo, složili smo se o više o više 30 zakonodavnih prijedloga na području oporezivanja. Mislim da je to e, priča o uspjehu. E, mnogo više no što smo se dogovorili u proteklih 15 godina prije toga. To je pozitivno i pokazuje da E, jednoglasje u vijeću e, kad se radi o oporezivanju da e, taj sustav funkcionira. Drugo, kad se radi o stajalištu moje zemlje, mi smo među onih sedam zemalja koje su otvorene za raspravu vlastitih sredstava. Glavni razlog zašto mislimo da je to važno – da e, uvedemo nove izvore je potreba za diversifikaciju i stabilizaciju resursa u, proračunu Europske unije. To je vrlo dobro objasnio profesor Andor, pa se na to neću vraćati. Mm. Naročito je važno područje e, okoliša. Tu imamo konsenzus e, u svim državama članicama i u društvima da moramo nešto učiniti da moramo e, raditi više na borbi protiv klimatskih promjena. I to je nova prilika da iskoristimo poreze za tu svrhu. Ka? Evo, porezi su najefikasniji način da se promijeni ponašanje ljudi. I tu priliku ne smijemo propustiti. To treba uvesti na evropskoj razini. Emanuel je spomenuo neke primjere i neke ideje. Recimo, E, doprinos na nerecikliranu plastiku e, CCBT ili e, porez na ugljik. To bi sve moglo biti dijelom ovog konačnog paketa. Što se tiče fiskalne harmonizacije, tu u Slovačkoj imamo oprezan pristup, ne želimo mijenjati postupak glasanja. E, e, porezi donose dobitnike i gubitnike u državama članicama. E, promjena sustava glasanja bi nas mogle dovesti u situaciji da manje države članice budu na milosti velikih. Mm, harmonizacija fiskalizacije. Mm, imamo područja koja još za sada nisu pokrivena, tu smo otvoreni za raspravu. Već sam spomenuo neke primjene kad se radi o, o okolišu. Općenito govoreći, u, na području neizravnog oporezivanja to bi e, mogla biti dobra osnova za oporezivanje na razini cijele Europske unije. Imamo, neko je spomenuo e, digitalno oporezivanje, oporezivanje digitalnog područja. E, to može također biti izvorom e, sredstava za proračun. Moje osobno mišljenje e, nova vlastita sredstva će biti korisna za Europu, to čvrsto vjerujem. E, a glavni razlog za to, to je već spomenuto nekoliko puta ovdje, mi koristimo samo e, rashodovnu stranu, a ne prihodovnu stranu novog proračuna kako bismo promijenili e, ponašanje kako građana, tako i poduzeća. Kao primjer e, još jedne mogućnosti poreza Mislim, ako uključimo taj novi izvor, moramo uvjeriti ljude da e, se ekološkije ponašaju u prometu, dakle porez na ugljik e, je novo sredstvo prihoda. Dvije su karakteristike toga koje su važne. A ako Možemo tako e, možemo uvesti mutualizaciju tog oporezivanja. Moći ćemo se složiti. E, e, to mora biti ići na korist svih država članica, inače ćemo vrlo teško doći do konsenzusa. Prema tome ta mutualizacija bi bila vrlo važna. Još jedan pri, e, zrakoplovstvo, tu moramo nešto učiniti. Imamo Maltu i Cipar koje e, jako ovise o zračnom prometu, više nego druge E, zemlje članice, pa moramo biti solidarniji, moramo uvesti mutualizaciju. E, mora se pokrenuti e, takva situacija da sve države pristane na to. Mm, mm. Ali shvaćam i ljude koji zagovaraju status quo Eh, imamo, eh, neki zagovaraju konkurenciju u oporezivanju, među, međutim naša država ne koristi konkurentsku prednost eh, poreznih dogovora. U drugom dijelu ću se zadržati na četiri glavne točke ili poruke. Mislim da će nam to pomoći da budemo uspješni u našem razgovoru o novih, novim izvorima vlastitih sredstava. U prvom redu, nova i, e, vlastita sredstva da ili ne? Da, e, jer to je potrebno i korisno. Drugo, trebamo li fiskalnu harmonizaciju? Mm, mislim da je to neophodno u Europskoj uniji. A to u sadašnjoj politički klimi nije moguće. Moramo promijeniti e, sadašnji e, način razmišljanja u Europskoj uniji. Treće, trebamo li imati sinergije i to je spomenuto danas između ove dvije teme. Povezati te dvije teme to bi bilo e, gotovo kontraproduktivno. Po, e, to bi narušilo naše napore za stvaranje novih izvora. Ne smijemo e, Dakle, to ne bi bilo korisno. I na kraju, što je jako važno, jako je važno e, da saslušamo građane, šta oni misle o tome. Pitanje legitimnosti je važno. Moramo saslušati obične građane. Populistički pokreti u cijeloj Europi E, kažu da e, Evropska unija krade poreze i oduzima e, suverenitet državama članicama. Sve te četiri točke su važne u našoj raspravi o novim izborima. Sve to moramo uzeti u obzir ako želimo biti uspješni. E, BN, e, e, iz, izvori iz BND-a su tu jako važni. Nova vlastita sredstva su važna u našoj politici, po, naš, po našem mišljenju. To moramo im imati na umu. More, možemo učiniti mnogo više sa istim, e, istom količinom sredstava. Moramo ih najme koristiti e, racionalnije i naša sredstva su uvijek ograničena. ali moramo bolje koristiti prihodovnu stranu u našim politikama. Hvala vam lijepa, mm, gospodine Pavloš. A sada imamo pitanja i komentare. Gospodin Andresen. Ja imam pitanje. Nemamo mikrofon. Ne čujemo govornika. Mikrofon. Govornik nije uključio mikrofon. A, nisam vidio da mi je mikrofon isključen. O, sadašnja politika prilagodbe. Ne o sadržaju, već o rokovima. Doći ćete sa prijedlogom 2021. A sada imamo veliku raspravu e, Predsjednica komisije von der Leyen je došla sa vrlo snažnim argumentima u javnosti. Mi je zeleni podržavamo. A njena vlastita stranka se bori protiv toga. 21. je prekasno. Govorimo sada o VFO-u. Ako želimo napredovati u raspravi, želimo primijeniti e, prekogranični porez na ugljik, onda već sada moramo početi sa prijedlozima. Moje konkretno pitanje je e, ovaj vremenski raspored koji stoji. Da li ćete dati neke konkretne prijedloge prije 2025 prve Jer treba to biti povezano sa e, novim BFO-om. E, opća poruka. E, prevodioci će biti ovdje još 15 minuta, biti će ovdje do 12 i 10. Gospođa je ima riječ. Hvala predsjedniče. Hvala vama govornicima na ovim doprinosima. Jedna primjedba e, za gospođu Manso i gospodina Paulusa. Primjedba je, vi ste e, govorili o koristi internog tržišta za države članica. E, žalim, ako sam dobro shvatila, brzo sam shvatila da e, je teško dobiti informacije, strateške informacije od komisije. E, e, te, te informacije u internom tržištom smo dobili tek krajem prošle godine. I to se pojavilo u jednom njemačkom njemačkom časopisu, što je razljutilo gospodina Oettingera. Vi morate navesti vodu na vlastiti mlin. Da, kad bismo imali više informacija, jer vi imate te e, informacije, informacije o statistici, e, e, što misle ljudi o europskim politikama. To treba dijeliti jer eh, je to važno za sve nas. Vi ste nešto rekli o pojednostavljenju sustava eh, PDV-a. Eh, kako će komisija reagirati? reagirati komisija na, na mišljenje vijeća. Stečena prava ne treba postavljati u pitanje. Imate neko mišljenje mm, e, ako se ukine izvor iz PDV-a, imate li neku kompenzaciju? Gospodine Paulus, e, vi ste u ovoj cijeloj mašineriji Mm. po vama što bi omogućilo da uvjerimo vaše kolege i, i države članice koje nisu za napredak u vlastitim sredstvima kako ih možemo uvjeriti o fondovima o, vremenskim rokovima i tako dalje gospodin fernandes ima riječ Hvala predsjedniče. Ja ću e, reći nešto suprotno od suizvjestiteljice. E, vijeće nas slijedi. ono će promijeniti argumente. Razmišljaće razmišljat će o protuargumentima. Mm. Mm. ali moramo eh, imati dobru volju za sve. Eh, Govorit ću o PDV-u. Ka, kako to da ima, postoje države članice koje to žele ukinuti. PDV je eh, izvor za Europsku uniju. To je vrlo važno za unutarnje tržište PDV je zasnovan na unutarnjem tržištu. Mm. Prema tome, PDV pomaže u suzbijanju utaje poreza i porezne prijevare. E, ne znam zašto države članice e, žele ukinuti to, e, taj izbor. Jer svi smo za suzbijanje e, poreznih prijevara. Što stoji iza toga? Još jedna stvar. Još jedna suprotnost, kontradikcija. Države članice e, neće završiti sa kompenzacijama za kompenzacije. To nije način da budemo transparentni. Još jedno pitanje. E, to je mala provokacija. Komisija brani vlastita sredstva i koje brani i parlament. Ako ih ih brani, ne vidimo ih sve u prijedlogu komisije. Komisija će biti s parlamentom. Govorimo uvijek o ambicijama. Govor, trebamo govoriti o minimalnim potrebama i zahtjevima. Pitanje koje je već e, pocrtano. Pitanje kalendara, vremenskih rokova. Znamo dobro da e, rasprave zbog jednog glasja u vijeću, da tu imamo postupak koji zahtjeva mnogo vremena. Me, ali mi trebamo BFO koji ćete početi u 2021. E, ako budemo imali reformu e, sustava vlastitih sredstava, ako budemo imali, nova vlastita sredstva, to se mora odraziti u vfo e, Vijeće će se požuriti. Hoće li komisija u tome pomoći? Gospođa Markes ima riječ. Hvala predsjedniče. Zahvaljujem također e, svim izlagateljima. Nisam shvatila e, sve, ali pitanje kalendara je i pitanje koje sam ja već postavila, ali sada konkretno pitanje. Jučer e, je povjerenik Han rekao u u vezi sa vlastitim sredstvima da komisija ima nekoliko ideja. To su njegove riječi. Mm. E, željela bih znati u kojim vlastitim sredstvima e, komisija radi e, na tome da se donesu novi zakonodavni prijedlozi. Za koja vlastita sredstva? merci. Hvala lijepa na svim pitanjima. Ja sam otvorena za pitanja. E, žao mi je da ako niste sve e, razumjeli, uvijek je to izazov. E, sustav je vrlo složen. Ja sam htjela međutim pokazati da je sistem jednostavniji nego što misli. Ali evo, trebamo komunicirati na jednostavan način. Ja ću se vratiti na nekoliko točaka. Mm, e, evo, e, border carbon adjustment. Naše službe trenutačno rade na tome. E, kao što je to spomenula i gospođa von der Leyen u svojim smjernicama i u zelenom planu. Za sada još pred nama tehnički dio posla i komisija mora obaviti javnu raspravu, mora napraviti ocjenu, tako da u ovom trenutku još uvijek malo pre rano odlučiti e, za koje ćemo se odlučiti. E, znam da je vaše pitanje bilo e, pozitivno. Istina je da želimo ostvariti No, ne mogu, nije to ništa novo, ali bojim se da to nećemo moći uvrstiti u sadašnje pregovore e, o ovom VFO-u te te o ovim poreznim stopama, prilagodbi poreznih stopa ovisno o emisijama ugljika recimo ako budemo uspješni sa ETS-om, e, to je recimo nešto što će nam stvarno pomoći. Euh, oui, Stalište većine država članica. E, neću reći da sam ja optimistična na području vlastitih sredstava E, na tehničkom nivou smo shvatili da je prva opcija država članica ukidanje PDV-a, ali neki su otvoreni na, e, za metodu pojednostavljenja koju smo predložili. Nisam ulazila u tehničke detalje toga. Mm. E, Neke države članice to nisu dobro primile. Neke su izrazile zabrinutost. E, pa smo pre onda razmišljamo o novim metodim, metodama pojednostavljenja. Mi smo bili prilično zadovoljni e, kako da to kažem, e, jedna od dvije opcije je naišla na povoljan prijem od svih država članica. Ne, ali za neke države članice je to crvena crta. I to od, za sada e, nemamo taktiku B. To su povijesna sredstva. To je uspjeh u oba smjera, rekla bih. Mi smo uspostavili e, ove, ova vlastita sredstva na osnovi unutarnjeg e, tržišta i to je doprinjelo fiskalnoj harmonizaciji. Mislim da s metodologijom koju predlažemo e, i i uz stajalište nekih država članica možemo biti optimistični. na unutarnje tržište. Da. E. Koji puta se gubimo? Kao komisija mi podržavamo e, sve tehničke diskusije koliko nam je to moguće. E, otvoreni smo mi smo igrali tu ulogu u posljednjih nekoliko mjeseci na zahtjev tehničke e, skupine. Otvoreni smo zato da i dalje igramo tu ulogu. E, gospodin Han je rekao da imamo nekoliko ideja moja je uloga da osiguram da moje ekipe rade na svim e, područjima kako bismo došli do rješenja. E, zato moramo biti optimistični kako bismo mogli napredovati. Mi smo razmišljali o svim idejama koje su ovdje spomenute u, zeleni plan, e, proširenje ETS-a E, mehanizam e, e, granične prilagodbe. Mi smo govorili o porezu na digitalno područje. Slušali smo i radili i na tehnički način. Evo, toliko mogu reći. Gospodine Paloš. Hvala vam gospodine predsjedavajući. ja bih iskoristio ovu priliku da zahvalim su izvjestiteljima. na radu na ovom vrlo važnom izvješću koje je od velike važnosti za cijelu Europsku uniju. Kratki nekoliko kratkih komentara o mm, prilagodbi, graničnoj prilagodbi poreznih stopa ovisno o emisijama ugljika. ugljika. Tu se slažemo sa parlamentu i sve je veći broj zemalja članica koje žele otvoreno e, razgovarati o tome. Tako da ja vjerujem da ćemo uskoro e, napraviti značajni pomak. Što se tiče e, doprinosa na temelju PDV-a, Neki neke zemlje članice smatraju da je to malo previše složeno, kao što je e, objasnila Emanuela. I jedno od vrlo važnih pitanja koje je postavila Valerij je pitanje kako uvjeriti zemlje članice koje su vrlo čvrste u svojim stavovima kad je riječ o e, izvorima za vlastita sredstva. Profesor Maduro je, čini mi se, spomenuo temu političke cijene, kratkoročne političke cijene. A drugo, što najviše brine vlade? gubitak kontrole nad poreznom politikom te gubitak kontrole nad e, veličinom proračuna Europske unije. I ja mislim da se to dosta, da se to dobro zna, ali e, ono što mene najviše zanima i to postavljam vama kao jedno otvoreno pitanje, Kad govorimo o mogućim novim izvorima sredstava, dakle, je li cilj da diversificiramo izvore? Ili je iza toga još nešto drugo? ili je ideja povećati E, veličinu proračuna i osigurati bolju poreznu harmonizaciju? To je moje pitanje. ako e, je stvarna ideja iza toga to što se to želi promijeniti kako bi se bolje uskladile EU politike, e, onda mislim da je to dobra ideja. Super, odlično, hvala vam ovime završavamo ovaj vrlo interesantan sastanak. Hvala našim gostima i stručnjacima na interesantnim prezentacijama i na njihovim komentarima. Hvala i svima iz parlamenta na doprinosu ovoj raspravi. Mislim da smo čuli jako puno jako dobrih argumenata u svim smjerovima, u nekoliko smjerova. Tako da ja se nadam da ćemo i u budućnosti voditi jednako produktivne rasprave o tome što i kako s našim proračunom. Hvala vam svima.